Dragi kolege, dobar dan, dobro jutro. Počinjemo s radom jutros. Nadam se da su svi u formi. Evo počinjemo odmah s našim e, dnevnim redom. Imamo e, izlaganje naše povjerenice koja je zadužena za promet i prometnu politiku. Gospođa Adina Joan Valean. Želim vam su u našem odboru za promet u Europskom parlamentu. Tu zbilja imamo jasnu strukturu naše točke dnevnog reda. Prvo će nam eh, gospođa Valean eh, dati svoju viziju vezanu uz prometnu politiku i buduće perspektive. E, nakon toga ću vama dati riječ, a nakon toga ću ponovno dati i povjerenici da zaključi i odgovori. Evo, u svakom slučaju puno toga je pred nama, zeleni plan i tako dalje. U svakom slučaju izazovi su veliki. Gospođo Valean, imate riječ na 10 minuta. Hvala. Gospođo predsjednice, Drago mi je što mogu vidjeti da su zbilja naši, naše agende jako ispunjene i to mi je drago čuti, dame i gospodo, e, moji dragi bivši kolege, jako mi je drago što danas mogu biti s vama kako bi vam dala sliku onoga što se događa sa predmetima na području e, transporta. Kao što znate, ja sam zbilja posvećena radu s vama u Europskom parlamentu, a posebno u okviru ovog odbora. Mislim da zajedno možemo izraditi održiv i pametan sustav prometa u Europi koji naši građani zaslužuju. Moramo znači smanjiti okolišni otisak, no isto, e, isto tako moramo omogućiti prihvatljivu i pristupačnu mobilnost za sve. To je moj prioritet i to će biti dio moje političke agende e, tijekom ovih pet godina. Kad govorimo o zelenom e, europskom planu, on se obvezuje da će isto tako učiniti europsko gospodarstvo gospodarstvo neutralno što se tiče CO2 emisija do 2050. godine, a u tom smislu će promet biti ključni doprinos tom cilju. Kako bi Europa i europska industrija bila konkurentna, moramo isto tako e, e, izraditi e, sustave i logistike i transporta koji će biti najbolji u svijetu. Prije nego što uđem u neke specifične e, teme, ja bih e, željela vam nešto reći o sigurnosti na cestama. Upravo sam se vratila sa ministarske konferencije u Štokholmu vezano uz sigurnost i u svakom slučaju sam bila impresionirana time što su se ministri i dionici e, svi dogovorili da je zbilja veliki danak na cestama što se tiče smrti nešto što je izuzetno neprihvatljivo. U Štolkovskoj deklaraciji imamo također i ciljeve. Prvo nam treba 50% smanjenja e, nesreća sa smrtnim ishodom na e, EU razini i na UN razini, to na svjetskoj razini. To je naša globalna e, ambicija, a EU mora u svakom slučaju i dalje pokazati da je predvodnica na europskoj razini. Europska unija je uvijek se je bila posvećena uvođenju mjera sigurnosti na e, cestama kako bismo do 2030. godine smanjili za 50% smrtni ishod nesreća na cestama. To je Eh, u svakom slučaju naš cilj eh, kojih se pridržavamo. A sad nešto vezano u strategiju održivoj i pametnoj mobilnosti. To će biti naša e, sveobuhvatna inicijativa do 2020. godine. To će doprinijeti također neutralnosti što se tiče emisija CO2 do 2050. godine, a o tome će ovisiti i uvođenje digitalnih tehnologija u našem sektoru. Kad govorimo o politikama, to će također biti ukorijenjeno u te politike. Moramo imati u toj strategiji ambiciozne mjere kako bismo do 2050. godine za 90% smanjili emisije CO2 i moramo isto tako ublažiti utjecaje zagađenja u svim područjima ono što je izuzetno važno, da ćemo eksploatirati digitalizaciju, automatizaciju, povećati povezanost na svim razinama. Trebamo vidjeti kako ćemo riješiti to da mobilnost bude e, e, prihvatljiva i pristupačna za sve, uključujući najudaljenije regije. A sada e, glavna područja akcija u, vezano uz strategiju povezano sa europskim zelenim planom. Prvo, strategija u svakom slučaju želi povećati upotrebu e, čistih vozila i alternativnih goriva na svim e, e, područjima transporta. Moramo uvesti nove tehnologije, također moramo proširiti našu infrastrukturu i proizvodnju alternativnih goriva. Moramo u tom smislu imati konkretne akcije. Ove godine imamo dva prijedloga vezano uz komisijin radni program. Jedan je povezan sa održivim alternativnim e, gorivima za zrakoplovstvo, a drugi je za pomorski e, transport. Tu e, imamo isto tako cijeli niz točaka što se tiče alternativne infrastrukture za za goriva. To će biti popraćeno od sljedeće godine revizijom e, direktive za e, infrastrukture što se tiče alternativnih goriva. Moramo u svakom slučaju u okviru mreže TNT postići održivi sustav u cijelom prometu. Mi ćemo raditi na holističkom pristupu i e, vezano uz teretni promet u Europe. U tom smislu ćemo imati konkretne prijedloge do 2021. godine, zapravo u 2021. godine godini. E, jako je važno da u željeznici sma, e, da smanjimo e, CO2 emisije, u tom smislu željeznica je izuzetno važna. U tom smislu isto tako razvijamo regulaciju, zapravo uredbu što se tiče e, ovih koridora teretnog željezničkog prometa. Tu nam je potrebno daljnje dalje djelovanje kako bismo postigli ciljeve zelenog plana. Kao što znate imamo isto tako i e, prijedloge koji nisu dovoljno i ambiciozni. U tom smislu želimo povećati inicijative kako bismo povećali i e, bolje kapacitete, kako bismo povećali kapacitete vezano uz unutarnje pomorske, e, unutarnje e, vodene tokove. A kad govorimo o E, strategiji i šemama. Govorit ćemo o tome na koji, na koji način možemo eksternalizirati troškove transporta kroz cijene. Ja isto tako uzimam u obzir mjene, mjere vezano uz korištenje alternativnih prometnih e, sredstava i uključujući kalkulatora E, kalkulatore e, emisija CO2. Trebamo vidjeti kako možemo promovirati takve e, vrste prometa, posebno u urbanim regijama. Moramo isto tako povećati i ulaganja u infrastrukture. Tu će u svakom slučaju ulaganje posveđeno prometu biti ključno. Tu moramo imati isto tako bolju koordinaciju svih instrumenata financiranja, uključujući i privatno financiranje. Sad e, vrlo kratko, još nešto što je izuzetno važno, e, dio buduće e, strategije. Moramo učiniti naš sustav prometa pametnim, moramo povećati učinkovitost transportnog sustava i to kroz digitalizaciju i inovaciju. Moramo povećati pristupačnost i sigurnost i moramo osigurati da to bude također dobro i za građane i poslovni sektor. Moramo prave uvjete uspostaviti u tom smislu, a e, možemo e, reći da su podaci isto tako sirovina digitalizacije. Vjerojatno ste vidjeli e, strategiju vezano uz to koja je objavljena jučer. U tom smislu ćemo raditi na zajedničkom prostoru što se tiče podataka. Jako je važno da transportni sustav bude i povećan i kooperativan i u, u svakom slučaju u budućnosti vrlo brzo će povezani e, automatizirana vozila e, voziti i e, putnike i e, dobra. Jako je važno u tom smislu da inoviramo na području tehnologije, no osiguramo i sigurnost naših građana u društvu. Ako želimo e, provesti na najbolji i najbrži način nove tehnologije u djelo, e, naše teme će biti održivost i pamet na primjena, no s druge strane moramo uzeti u obzir i konkurentnost sektora prometa. E, u tom smislu moramo e, stvoriti naše društvo koje, gdje ćemo imati modernu, e, učinkovitu ekonomiju što se tiče resursa i ona naravno mora biti konkurentna. I sada nešto vezano uz komisijin program vrlo brzo za 2020. godinu. Mi ćemo e, ažurirati direktivu što se tiče povlastica za šofere i to mora odražavati e, razvoj u društvu. Znate isto tako da imamo reviziju direktive o pametnim transportnim sustavima te također delegiranog akta CITC. 17 država članica i Norveška već e, provode tu infrastrukturu i to nakon hibridne strategije komisija želi dati pravnu sigurnost i ulagateljima i onima koji to provode kako bismo osigurali povjerenje. Ja isto tako smatram da ćemo postići e, napredak na području predmeta što se tiče zrakoplovstva, regulacija što se tiče dodjeljivanja slotova je jako važna stvar za zračne tluke. Tu isto tako trebamo vidjeti na koji način e, možemo e, promijeniti pravila što se tiče E, pravila u e, aerodromima isto tako vezano uz usluge. A kad govorimo o Brexitu, isto tako moramo ostvariti e, najbolji, najdefinirani sporazum u budućnosti. To u svakom slučaju neće biti lagano, no ako želite, evo mogu se tom temom pozabaviti malo kasnije. Stati ću ovdje. A što se tiče drugih tema, e, ja ću se njih vjerojatno dotaknuti vezano e, uz vaša pitanja. Hvala gospođo povjerenice. A sad nećemo e, više okljevati. Gospođa Barba Taylor u ime koordinatora imate tri minute. Izvolite za postavljanje vaših pitanja. Imate riječ. Hvala u istinu, hvala povjerenice što ste nam predstavili vašu strategiju i fajlove u tijeku. Govorili ste o zelenom prometu što se tiče teretnog e, prijevoza. Mi kao EPP slažemo se s tim da Željeznički e, prostor je također važan kako bismo odgovorili na sve izazove na području prometa, no nažalost taj sektor ne ostvaruje sve svoje potencijale. Imajući na umu automatizaciju koja se provodi u prometnom sektoru i cestovnom sektoru, Mm, to će biti izuzetno važno da imamo dobru strategiju vezano uz to. Kako ćete osigurati e, kako e, smanjenje pravila na nacionalnoj razini koja su vrlo birokratska i koja onemogućavaju konkurentnost u željezničkom sektoru. Koje mjere imate na umu kako biste podržali željeznički sektor kako bi postao prava alternativa cestovnom prijevozu. U svakom slučaju ćete imati u tom smislu e, podršku našeg odbora TRAN. A sada ću prijeći na njemački za drugu temu koja je izuzetno važna. Poštovana gospođo povjerenice, kada ste prošli tjedan bili u Tirolu, spomenuli ste da je koridor Brenar koridor koji ne pripada samo eh, onima koji žive u Tirolu, već svim europljanima. I tu ste u pravu, ali to je naš životni prostor koji treba zaštititi ako je jedan koridor koridor koji pripada svim europljanima, onda to vrijedi i za prilazne ceste i zašto mi moramo bespomoćno gledati kako odobreni projekti eh, ne bivaju provedeni. Eh, ako e, tirolske e, mjere koje su hitne mjere opisujete kao jednostrane mjere onda moram reći da i neizgradnja prilaznih cesta predstavlja jednostrane mjere i zanima me što će komisija učiniti po tom pitanju međutim osim dugoročnih rješenja trebamo i e, mjere koje ćemo poduzeti odmah i tu trebamo uključiti i švicarsku budući da je ona uključena u ovaj koridor koje ćete korake konkretno E, poduzeti kako bismo smanjili sada e, promet preko Švicarske i kako bismo uključili sve dionike u ovom koridoru kao što to činimo i u području zračnog prometa sa jedinstvenim e, europskim e, nebom. Tirol mora naravno poduzeti mjere kako bi osigurao nesmetani promet zato što je osobito cestovni promet e, što se tiče prijevoza tereta snažno porastao. Što se tiče bijele knjige koja zapravo tu predviđa smanjenje od 15%, kako to mislite postići glede ovog snažnog povećanja takve vrste e, prometa. E, ja sam prošli tjedan bila e, razočarana malo što ste u Innsbruck došli samo time da najavite da su Tirolja, ljudi, stanovnici Tirola poduzeli jednostrane mjere. Mi želimo naravno gledati u budućnost i želimo da se nađe zajedničko rješenje jer ne možemo sami to riješiti. Hvala. U istinu molim vas da se pridržavate vremena koje vam je dodijeljeno jer drugi neće imati dovoljno vremena da kažu što žele. I drugi u svakom slučaju isto tako žele e, postaviti pitanje. Gospodin Danielson, izvolite. Hvala. Hvala također i povjerenici Balean što je danas e, s nama E, hvala što ste prošli tjedan isto tako bili u Strasburu. Razgovarali smo o važnim temama na području prometa. Vi ste rekli da će e, u postizanju e, klimatske neutralnosti promet isto tako odigrati važnu ulogu. Mi pozdravljamo činjenicu što ste već ove godine, što već ove godine namjeravate E, dati zakonodavne prijedloge što se tiče alternativnih e, goriva i zrakoplovstva, jer moramo poduzeti mjere vezano uz to. A sad jedno e, drugo važno pitanje, revizija uredbe o uslugama u zrakoplovstvu. Mi smatramo da ta buduća revizija uzme u obzir i socijalna pitanja na području zrakoplovstva. Mm, vezano uz isto tako neka konkretna pitanja o sindikatu E, moramo njihovo mišljenje uzeti u obzir. Moramo isto tako u toj reviziji e, socijalne aspekte i kako naglasiti. A drugo, e, moramo imati na umu da zaposlenici zrakoplovnih kompanija u ovom trenutku imaju ugovore koji odražavaju uvjete rada i isto tako ugovore o ugovori o radu imaju eh, su iz zemlje iz koje dolaze zrakoplovne kompanije, a ne iz eh, a nemamo znači primjenu zakonodavstva one države gdje oni zapravo rade. Imamo u tom smislu i neke presude Europskog suda i to se mora uzeti u obzir. s druge e, moramo uzeti u obzir ove privremene e, potrebe zrakoplovstva, no s druge strane ne smijemo nijekom slučaju dopustiti da, da se onda zaobilaze kolektivni ugovori. Isto tako želimo zatražiti od komisije da e, pogleda ove prakse što se tiče pay to fly schemes, a isto tako pitanja koja se tiču zapošljavanja na području zrakolovstva. Moramo u svakom slučaju se riješiti nekih e, loših praksi. Hvala gospodine e, Danielson, a sada gospodin e, Baus Dijas, izvolite. Hvala gospođo povjerenice. Jako mi je drago što ste danas s nama u ovom odboru, što možemo čuti vaše prijedloga. Jako je važno da vi čujete naše zabrinutosti i pitanja. Kao što znate, 14.11. ste bili ovdje na saslušanju u okviru ovog odbora. Vi ste s nama podijelili smjernice i ono što namjeravate napraviti kao povjerenica ako budete potvrđena. E, tada su naši kolegi kolege iz Ujedinjene kraljevine još uvijek bili, bili dio parlamenta. Nažalost, Brexit je postao realnost i oni više nisu tu, a sada imamo intenzivne pregovore pred nama vezano uz različita područja, uključujući i promet. Na području prometa znamo da zrakoplovstvo je dio, jako važan dio toga. I sigurno e, teške pregovore, no moramo imati ambiciozne ciljeve. E, tu moramo uzeti u obzir i e, gustoću zrakoplovnog prometa, isto tako konkurentnost naših kompanija u tom sektoru. Vjerojatno se sjećate e, na tom saslušanju u odboru kako biste se predstavili. Ja sam podcrtao nešto što je izuzetno važno za budućnost a radi se o poveznici i odnosima Ujedinjene kraljevine i Europske unije na području zrakoplovstva i to u svjetlu Gibla, Gibraltara. E, Španjolska to ne e, prepoznaje kao suvereni dio britanskog teritorija. I tu naravno nema sumnje ako se Brexit provede, a on je pro realnost i uzimajući u obzir da EU sada počinje intenzivni proces pregovora. Ja bih vam želio postaviti dva pitanja koja su povezana sa Gibraltarom i EU. Prvo, koja su vaša predviđanja što se tiču, tiče e, predviđanja o postizanju sporazuma, kompletnog sporazuma na području zrakoplovstva. Moramo u svakom slučaju postići takav sporazum kako bi povezanost bila izuzetno važna, Španjolska ima tu važan dio. Španjolska je jedina država članica koja je uključena u ovaj slučaj. Da li smatrate da postoji mogućnost da se prepozna e, e, dvostruka suverenost ovog aerodroma i e, hvala u svakom slučaju što ćete odgovoriti na ova pitanja. Hvala. A sada gospodine Leri, izvolite. Poštovane dame i gospodo, kao austrijski e, zastupnik u parlamentu, gospođo povjerenice, naravno ja sam pod dojmom posjeta iz e, vašeg Tirolu prošloga tjedna. <clears throat> Taj posjet je izazvao E, čuđenje, a i e, priličnu osupnutost. E, ja doduše nisam bio prisutan, ali vidio sam to u medijima. Što se tiče prolaza teretnih vozila preko Brenera, e, bili smo postigli mnogo. Vaša prethodnica, gospođa Bulc, je u prosincu 2018. najavila da će cestarina za taj koridor biti pilot projekt Europske unije, a vi ste navodno prošloga tjedna u Austriji na tu temu rekli sljedeće. E, rekli ste da vam to nije važno i da Austrija prije nego što se o tome uopće može razgovarati e, mora ukinuti ograničenje prolaza teretnih vozila, odnosno blokadu, što je naravno neprihvatljivo za Austriju. Podsjetit ću vas da smo eh, prošle godine u srpnju eh, u Berlinu odlučili i o jednom programu u deset točaka prema kojem Europska komisija eh, će natjerati Italiju i Njemačku da povećaju cestarinu za teretna vozila ili da će brže izgraditi prilazne ceste, odnosno ubrzati projekte te izgradnje prema Breneru e, Upravo sad zbog toga moje pitanje, je li za vas vrijedi i dalje ono što smo zajedno odlučili 2018. i 2019. a to je da ćemo smanjiti tranzitni promet na Brenneru i da ćemo zbog toga morati povećati troškove i da ćemo morati naravno izgraditi prilazne ceste prema tom tunelu u Njemačkoj i Italiji e, koji e, e, zapravo trebaju i predvidjeti da upravo izgradnja ovog tunela e, ne bude uzaludni trošak jer je to bio, bila velika investicija ili možemo očekivati, kako ste ostavili dojam prošloga tjedan, jeste li se okrenuli e, e, od te politike, okrenuli joj e, leđa i želite li, kako su to Austrijanci shvatili, jer ste nam navodno preporučili da napustimo unutarnje tržište ako ne smanjimo blokadu Brennera, ili dakle i dalje e, stojite iza toga što je odlučeno 2018. i 2019. Gospodine Dalunda, izvolite, imate tri minute. Hvala. Hvala, gospođo povjerenice. Da, mi se prilagođavamo, pokušamo biti što održivi i naši e, građani zapravo se mijenjaju. Način na koji oni razmišljaju se mijenja e, brže nego naše politike. Tisuće ljude žele putovati vlakom jer je to održivije. Naročito u e, Švedskoj gdje imate jednu Facebook skupinu i 1% Šveđana E, upravo o tome razmišljaju kako putovati vlakom, kako e, to može biti troškovno, učinkovito i mnogi su frustrirani zbog toga što politike nisu takve da olakšavaju promet vlakom. Pa se sad e, pitam što se tiče recimo kup kupovine karata e, za prekogranična putovanja. Kada želite putovati u zemlji to e, nije teško. Međutim, ako želite putovati izvan vaše zemlje, onda nije uvijek jednostavno i lako kupiti takve karte. E, imamo različite pružatelje usluga, ako jedan vlak kasne, na drugi ne stignete i tako dalje. Dakle, znam da ste sada krenuli u trijelogu u odnosu na prava ovih e, putnika u željezničkom prometu, pa se pitam što ćete vi učiniti na strani e, komisije kako biste olakšali kupovinu ovakvih karata. A sada, sve više e, imamo noćnih vlakova u Europi, mnoge Međutim, mnogi kažu da e, se ovdje radi o jednoj rizičnoj investiciji. E, što ćete učiniti kako biste e, olakšali željezničkim kompanijama takvu, takve noćne vlakove. Hvala, izvolite gospodine Eto, nadam se da vam mogu postaviti sljedeće pitanje što se tiče paketa mobilnosti. E, to je e, uspjeh komisije u prethodnom mandatu. Tada su i komisija i parlament e, počeli razgovarati o zaštiti okoliša i temi zelenog plana. Nove države članice su kalkulirale da bi primjena paketa mobilnosti dovela do povećanja emisije ugljičnog dioksida od 30%. E, drastične mjere kabotaže, prazne vožnje unutar Europe sigurno će tome doprinijeti. Gospođo povjerenice, Poznato mi je vaše stajalište. Međutim, jeste li o tome razgovarali s gospodinom Timmermansom? I koji pristup ovdje slijedi Europska komisija? Još jedno pitanje vezano uz procjenu učinka. E, najavili ste tu procjenu učinka, kada će doći do nje? Mm, čuli smo ovdje mnogo i razgovarali o sigurnosti u cestovnom prometu i tu se očitovala gospođa povjerenica. Govorili ste o tome da želimo da želite postići da imamo manje smrtnih slučajeva uslijed e, prometnih nesreća u cestovnom prometu. Mm, u nekim, međutim, državama članicama Europske unije su te brojke više nego li u drugima. E, želite li, odnosno mislite li poduzeti konkretne, specifične mjere upravo u onim zemljama gdje nam je najviši broj smrtnih slučajeva e, usjet nezgoda u cestovnom prometu? E, govorili ste i o alternativnim gorivima u zrakoplovstvu, odnosno zračnom prometu koje tek treba proizvesti e, i potrebno je izgraditi instalacije koje služe, dakle postrojenja koje služe njihovoj proizvodnji. E, predviđa li komisija europsko financiranje u tom području, znači što se tiče ovih postrojenja za proizvodnju takvih goriva, kako bismo eh, mogli se opskrbiti sa dovoljnom količinom takvih goriva? Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo eh, povjerenici i ja vam eh, želim dobrodošlicu. Rekli ste s pravom e, koji, e, čuli smo dakle koji su, e, koja su velika načela vaše strategije, pravednost, jednakost, pristupačnost, troškovna učinkovitost. Svakom bi takvi prijevozi trebali biti dostupačni, pristupačni. Međutim, što sa udaljenim regijama, što s otocima? Postoji veza između prijevoza na nacionalnoj razini, na europskoj razini i e, tih izoliranih, udaljenih e, krajeva za koje je promet od ključne vrijednosti e, kako bi opstali. To naravno vrijedi naročito za otoke. Upravo zračni promet povezuje te udaljene zemlje. I to je izuzetno važno kako drugčije otići na Maltu, Cipar ili na udaljene grčke otoke. Naravno da situacija nije ista za Pariz, Berlin, Eh, jer eh, vama eh, u tim zemljama, za te gradove povezanost željezničkim prometom je dobro rješenje. Dakle, što ćete učiniti kako ne biste takve udaljene regije doveli u nepovoljnu situaciju? Što možete učiniti isto u odnosu na bolju e, učinkovitost e, zračnog prometa za te male, kratke udaljenosti i veze sa udaljenim otocima, na primjer. U redu, gospođo povjerenice, imate četiri minute da odgovorite na ova pitanja, a nakon toga ćemo e, ponovno imati pitanja. Mogla bih e, doista i dulje odgovarati e, na ova pitanja, jer radi se o važnim pitanjima i o važnim sektorima sa zakonodavstvom. Naravno, puno pitanja bilo je vezano za željeznički promet, koji je važna komponenta e, budućeg zelenog plana. Imamo e, ovaj paket za željeznice i morat ćemo paziti na njegovu pravu provedbu, korektnu provedbu, e, čitav niz mreža, mjera e, postoji kako bi se ovaj paket na pravi način proveo. Mi ćemo ih naravno proučiti, radit ćemo na njima E, vidjet ćemo na koji način možemo e, pometi e, u odnosu na upravljanje sustavom prometa, što će sigurno poboljšati povezanost takvim željezničkim prometom. Dakle, toliko o željezničkom prometu. Da, odgovorit ću na pitanje gospodina e, Reiner. E, tamo sam bila u posjeti prošli tjedan, e, postoji tamo ovaj koridor i radi se o prijevozu robe s juga prema sjeveru Europe. Dakle, to je izuzetno važno za prijevoz robe. E, kada smo o tome razgovarali puno, smo razgovarali i o pitanju okoliša, e, utjecaja na okoliš e, što se tiče prometa kroz taj koridor. Puno europskog novca ide e, u tom smjeru i želim čestitati i austrijskim i talijanskim vlastima jer e, ne kasne s poslom. E, ima još rasprava o pristupnim cestama, međutim nemamo tu puno kašnjenja i njemačka strana trenutačno proučava o najboljem načinu, ali ni tamo nemamo kašnjenja. Postavljamo si pitanje kada ćemo krenuti u e, drugi e, dio, e, drugu fazu posla, ali za sada nema kašnjenja i ja sam ovdje jako aktivna. Tamo sam bila bila sam u posjeti sa čitavim nizom e, mjera koje sam predložila i e, mislim da bi najbolje rješenje bila pristojba za prolaz kroz e, taj koridor, taj, to bi bio najbolji način regulacije prometa. Međutim, jasno sam rekla da situacije koje će da nije prihvatično da imamo e, regionalne vlasti koje e, ograničavaju promet ne sa europskog stajališta jer ako vi smatrate ako neke regije smatraju da previše e, kamiona prolazi tuda dnevno onda je to kraj jedinstvenog europskog tržišta Dakle, e, ne možemo imati alternativna pravila, ne možemo biti u konkurenciji jedni s drugima, dakle to nije prihvatljivo. Ali razgovarala sam sa tri ministra, dakle pozvala sam, pozvala sam ih na razgovor, e, na pregovore e, sa tim mrežama koje je moguće usvojiti u odnosu na ovaj promet robe e, kroz taj e, koridor. Međutim, moram reći da ja jednostavno e, nisam imala razumijevanje za ograničavanje prometa od strane tirolskih vlasti. Tako da moramo nastaviti s njima razgovarati. Ja smatram da bismo mogli pomoći, da bismo, jedan, da bismo jednim kompromisnim rješenjem mogli naći E, rješenje i za ovaj e, problem. Dakle, da, Brenner vas zanima, pa sam eto o tome nešto rekla. A sada e, alternativna goriva za zrakoplovni promet. Da, pokušavamo dekarbonizirati i zrakoplovstvo. Radimo na tome čišći avioni, sve to e, ono na čemu radimo, ali ovo je naravno i pitanje industrije. Imamo zrakoplovnu industriju, energetiku, e, kako bismo imali dovoljno održivih goriva koje bi bila alternativa za zrakoplovni promet. E, o tome razmišljamo i radujem se E, e, suradnji sa povjerenikom e, Bretonom u odnosu na ove alternativna goriva za zrakoplovstvo, socijalna pitanja, pitanje praksi, samo zaposlenja, praksa samozaposlenja za neka poduzeća i o tome razmišljam Razgovarala sam e, sa Europskim e, savezom e, djelatnika auto avioprijevoznika i pilota. U principu je to u nadležnosti država članica. Međutim, pitanje sigurnosti je izuzetno važno kao i uvjeti rada u odnosu na ove nove prakse zaposlenja pilota. Trebamo e, to e, sagledati problem iz tog ugla, pa kada budemo nešto više znali o tim novim praksama i novim oblicima zapošljavanja pilota, onda ću se vratiti s povratnim informacijama. Što se tiče Brexita, pregovori su još pred nama. E, za zrakoplovstvo biti će izuzetno e, važno da sve države članice ostanu e, ujedinjene tijekom ovih progovora i to ne samo u odnosu na zrakoplovstvo općenito govoreći jer naravno da mi ovdje trebamo e, braniti europske interese oni će se, oni će, možda ćemo naći nekakve dodirne točke s interesima E, Velike Britanije, go, ekonomski interesi. E, međutim, trebamo i trebat ćemo e, vidjeti što možemo učiniti na europskoj razini i kako brzo možemo napredovati u tim pregovorima. Dakle, ti su pregovori e, pred nama. Gospodin Barnier e, će doći upravo e, da bi s parlamentom razgovarao o napretku u odnosu na ove pregovore. Imamo jedan poseban tim koji se bavi prometom i koji sudjeluje u tim pregovorima kako bismo imali taj ujednačeni i usklađeni e, pristup. A što se tiče prava putnika i e, ovih karata, e, dakle tu imamo pitanje ovih dakle ovih prolaznih karata. E, problem je e, i sa samim kartama, ali imamo i problem podjele, e, odnosno zajedničke, zajedničkog korištenja podacim, podataka o putnicima. Imali smo jednu studiju u vezi s tim i Za sada smo došli do zaključka da su nam potrebne e, meke e, zakonodavne mjere. Dakle, paket e, za mobilnost, gospodin Zlotovski, naravno, ovaj Ovdje vidimo e, doista e, pozitivan pomak u odnosu na socijalna prava radnika. E, različite kolege, uključujući gospodina Timmermansa, jer upitali ste se kako on razmišlja o zelenom planu, slav, složili smo se da što se tiče kombiniranog prijevoza i povratka kamiona, E, oni u principu e, nisu u skladu sa zelenim planom budući da stvaraju dodatne emisije i e, da stvaraju distorcije na unutarnjem tržištu. Trenutačno u ovoj fazi još radimo na samoj metodi čekamo da dobijemo sveobuhvatne podatke koji će nam biti korisni kako bismo e, provjerili učinkovitost ovih mjera. Devet ministara e, prometa iz devet e, država članica doći će i objasniti gospodinu e, Timmermansu kako ovakve mjere utječu e, na njihov proračun, nacionalni proračun, promet i tako dalje. E, kada dobijemo sve ove elemente informacija, doći ćemo, vratit ćemo se s informacijama. Htjeli bismo imati jedan, jednu dobru procjenu učinka sve to bismo htjeli dobiti prije no što stupe e, na snagu odredbe. A sada ove udaljene regije e, znate da moramo brinuti o takvim regijama jer ti građani trebaju biti doista povezani E, treba nam e, povezanost, isto kao što nam treba i održivi oblik turizma. Da, govorili ste o ovim malim e, zrakoplovima. Ja sam sigurna da je to budućnost. Takvi zrakoplovi bi vjerojatno mogli biti električni i na taj način bi oni doprinijeli ozelenjenju takvim, dakle korištenje takvih e, e, električnih zrakoplova. Hvala e, gospođo povjerenice, a sada nastavljamo s radom. Što se tiče paketa za mobilnost, da, mi smo tri godine proučavali ovaj paket za mobilnost. Pregovori su bili mukotrpni i zahvalna sam unaprijed na e, svim studijama i dodatnim informacijama. Sada dajem riječ gospodinu e, Deliju. On nije moj rođak. Da, ova e, šala uvijek funkcionira. Nikako da zastari. Nikako da nam dosadi. Evo, oprostite što se vraćam na e, ovo što ste već rekli o e, paketu za mobilnost. Pitam se, zar ne bi bilo logičnije da, iako zapravo ako se ne varam vijeće, e, upravo u ovom trenutku odobrava drugo čitanje, ali ako postoje ove zabrinutosti iako u zakonodavstvu postoje ozbiljni problemi, jer Europi je potrebno kvalitetno zakonodavstvo. I ako trećina država članica e, ima dvojbe i već e, je izrazila dvojbe e, i rekli su da će vjerojatno se obratiti Europskom sudu u odnosu na cijeli ovaj paket, Dakle, e, čuli smo sve te zabrinutosti, jer čuli smo i vas. Rekli ste da ćete napraviti tu procjenu učinka. Zar ne bi trebali jednostavno, zar ne bismo trebali jednostavno za, za, zaključiti ovaj zakonodavni e, e, postupak? Jer vi ćete jednostavno natjerati države članice da se počnu pripremati i da se počnu pripremati za provedbu nečeg što bi se onda kasnije moglo zamijeniti. Gospodine Deli, brže malo, izvolite. Gospodine Ertug, izvolite. Hvala, hvala gospođo povjerenice. Čuli smo stvarno važne teme. E, vi ste okruženi e, dobrim e, stručnjacima, naročito ovim koji dolaze iz parlamenta. E, ali e, sada bih ponovio ovo što ste rekli u odnosu na alternativne, e, alternativna goriva. To je meni važno kao i drugima u Europskoj uniji kako bismo doista postigli ove ciljeve u odnosu na klimu. Zar ne bi ova direktiva trebala biti dio jedne šire regulative? O tome smo nešto čuli ovaj tjedan. Drugo pitanje Imamo e, visoku razinu emisije iz urbanih e, dijelova Europske unije, iz velikih gradova. planirate li nešto učiniti u odnosu na pametne gradove i rješenja vezana za pametne gradove. E, može li to podržati Europska unija? Hvala. Gospodine Tjeni, izvolite. Hvala, gospođa predsjediteljice. Rekli ste da se vodite načelom e, pametne, e, kompetitivne e, mobilnosti koja će biti učinkovita što se tiče klime. Svakako trebamo imati manje prometa, manje gustoće prometa. Što ćete učiniti u vezi s tim? Ovdje imamo e, jedan stari dosje. E, je li želite njega izmijeniti na jedan kozmetički način ili ćete stvarno radikalno izmijeniti tu regulativu? Prvo pitanje. Drugo, što se tiče e, gustoće zračnog prometa, koje su to konkretne mjeste, mjere koje ćete učiniti kako biste deblokirali situaciju u vijeću koji e, već nekoliko godina e, sve to e, blokiraju. Što ćete učiniti u odnosu na infrastrukturu koju imamo nekompatibilne sustave, onda to jednostavno ne funkcionira. I treće pitanje, u odnosu na alternativa goriva, ako imamo e, više alternativnih e, goriva koji se proizvode, što ćete učiniti i kako ćete osigurati da se oni koriste upravo u zrakoplovnoj industriji? Gospođo Šantur, e, hvala svima. Želim insistirati na socijalnom aspektu ovih djelatnika koji rade u prometnom sektoru. Mislim da trebamo vrlo brzo reagirati. Imamo pitanje paketa za mobilnost, imamo e, sve oni koji djeluju i koji rade e, u cestovnom prometu. E, ovdje imamo konkurenciju koja je sve veća, drugim riječima šoferi koji dolaze, koji su još konkurentniji, a koji dolaze iz zemalja izvan Europske unije, neću ih sada sve nabrojiti, ali ima ih iz Kazahstana, Moldavije i tako dalje. I oni su plaćeni po pređenom kilometru, drugim riječima po potiče ih se da što dulje putuju i to je naravno i opasno. Drugo važno pitanje, to je socijalno e, pitanje socijalnih uvjeta e, ljudi koji su zaposleni u zračnom E, prometu, kao što su piloti i osoblje, kabinsko osoblje, došlo je do e, velikog urušavanja e, uvjeta, rada, nezavisni, samostalni djelatnici, piloti iz, ili osoblje iz trećih zemalja i to naravno ugrožava socijalne uvjete, uvjete rada svih onih koji rade na takvim poslovima. Što ćete učiniti? učiniti kako biste to smjerili. Gospođa Tiribet, izvolite. Da, evo ja ću se obratiti. Gospođa Meco, oprostite, ja ću se obratiti na francuskom. E, imamo jedan, e, postoje projekti koji dalje e, koji se i dalje podržavaju, a nemaju neku veliku vrijednost. Evo, brzi vlak TGV između e, Liona i Torina, e, koliko sam e, shvatila i dalje postoje poticaj u vezi s tim. Imamo poticaj od više od 800 milijuna eura za izgradnju tunela za, za tu željezničku liniju. Mi smo poslali pismo u vezi s tim, međutim nismo dobili nikakav odgovor. Dakle, imam pitanje je li to točno, je li se stvarno traži da se produlji e, ta e, subvencija, je li e, postoji je li, do, je li postoji odgovor, je li odgovor pozitivan. Ako je to točno, onda je to potpuno suprotno ovom načelu use it or lose it. Ili je taj postupak još uvijek u tijeku. Dakle, to je bilo prvo pitanje koje sam imala. A drugo, pitanje sigurnosti na cestama. Upravo ste s time počeli vašu e, današnju raspravu. Rekli ste da ste bili u posjeti e, Štokolmu, ali e, ja stvarno nemam osjećaj da imate neku posebnu, nekakav poseban program u odnosu na najranjivije e, sudionike u cestovnom prometu, a to su biciklisti i pješake. E, što ćete učiniti za 2030. godinu? Hvala gospođo predsjedateljice i hvala gospođo povjerenice. Ja bih govorila o e, prometu, e, o vodenom prometu, odnosno plovnim putevima i znamo da je upravo ta vrsta prometa e, nešto čime upravlja IMO, ali moramo biti ambiciozni unutar Europske unije zato što IMO ne postavlja dovoljno ambiciozne ciljeve za sve svoje države članice. Imam dvije, dva pitanja. Koje konkretne E, zakonodavne aktivnosti e, planirate u sektoru pomorskog prijevoza i podržavate li gospodina Timmermansa da se upravo taj sektor uključi u sustav trgovanja emisijama? Drugo pitanje, e, već se sada brodogradnja prebacuje i premješta u Kinu, uglavnom se koristi kineska jeftina radna snaga za brodogradnju, a ja mislim da u Europskoj uniji možemo stvoriti radna mjesta transformacijom u održivi e, promet i prijevoz. Hvala. Gospodine Schulz. E, dobar dan, drago mi je gospođo povjerenice da, ste danas ovdje. Ja ću isto tako postaviti pitanja vezano uz cestovni promet i, sigurnost u prometu. Vi ste e, govorili mnogo o ciljevima, ali nisam čuo konkretne prijedloge kako ćete doći do tih ciljeva. Možete li nam dati jedno, tri, četiri prijedloga e, nekakvih mjera koje želite provesti, a da ne morate sad jako ići u detalje? Druga tema, ruralna područja u odnosu na velike grade Kod svih vaših ciljeva u okviru zelenog plana imat ćemo veliki problem s time da se određene mjere u gradovima mogu vrlo lako provesti i da je tu lakša mobilnost nego li u ruralnim područjima, a Europska unija je u mnogim područjima zapravo vrlo ruralna, gdje imamo mala mjesta, male, mala sela e, gdje nije ni na raspolaganju e, potrebna infrastruktura za mjere u okviru zelenog plana. Što se tiče infrastrukture, drago mi je da ste to spomenuli, ali mislim da imamo među državama članicama još velikih problema. Svi koji dolaze autom u e, Brisel, primjerice, moraju prolaziti nekoliko granica, a da ne mogu ovoga to učiniti nesmetano. Afganistanu. Bilbao, la parole est à vous. Gospođa Bilbao. E, dobar dan, dobrodošla gospođo povjerenice. E, želim vam puno uspjeha u vašem mandatu i svakako e, vam mogu osigurati našu e, podršku i naš doprinos. Ovaj paket mobilnosti dosta smo teško donijeli, to je bio dugotrajan i istrpan proces i stoga sam bila vrlo iznenađena ovim sastankom koji ste vi održali jer Mm, naravno da moramo primjenjivati sad taj e, paket o mobilnosti. Naravno da nikad ne možemo biti suglasni sa svim mjerama, ali europski sektor to podržava i sada je Nizozemska najavila da će od 1. ožujka primjenjivati jednostrane mjere. Francuska, Njemačka, Italija su to učinile već, a Europska komisija se odlučila tu povući kako bismo e, mogli napredovati sa paketom o mobilnosti. A što ćete sad učiniti sa ovom jednostranom jednostranom odlukom nizozemske od 1. ožujka jer to se odnosi na cijeli europski sektor. Moram vas dakle zamoliti da se tu potrudite da proguramo taj paket i da naravno nakon toga analiziramo e, učinke kako bismo onda u budućnosti mjere mogli poboljšati. Druga stvar, slažem se sa ciljevima koji smo postavili ali e, moramo naravno sada analizirati i učinke, utjecaje. Postoje različiti projekti u okviru transeuropskih prometnih mreža koje nisu dovele do smanjenja emisija, već do povećanja emisija e, i što ćete učiniti kako biste natjerali države članice da se pridržavaju rokova ovih projekata, jer ako nećemo moći e, napredovati sa tom izgradnjom infrastrukture, onda nećemo smanjiti emisije. Treća stvar, donese je direktiva i e, u odnosu na to i hoće li vijeće se sada o tome očitovati. Hvala. E, eto, neki od mojih kolega možda nisu pružili sve informacije vezano uz Brenner nisu e, naime rekli da su austrijski poduzetnici izuzeti iz ovih ograničenja i e, postoje znači oni koji se ne moraju brinuti za to. Znači mi e, u Italiji se, se brinemo o tom području. Pitanje je dakle da e, e, naravno nam je svima e, jasno koji je problem stanovnika Tirola i s čime se oni zapravo s čime su oni suočeni. Mi znamo da talijanska strana poštuje e, rokove. Možemo naravno nastojati e, završiti radove na prilaznim cestama možda i ranije, zašto ne? E, mislim da vlade ova ili sljedeća će biti spremne to podržati. Naravno da je to pitanje e, tajminga, zato što imamo 20 e, koridora koji su time pogođeni. I ja sam zapravo optimističan da možemo naći rješenje u odnosu na e, Brenerski tunel e, i nadam se da ćemo znači doći do rješenja ne samo do 2028. već možda i godinu dana ranije. E, zapravo već dugo imamo prijevoz robe na tom području i sada tek smo se e, suočili s tim e, problemom. Gospođa Nategal. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice i imam pitanje za gospođu povjerenicu što se tiče međunarodnih sporazuma o zračnom prometu. U 2018. Europske unije je dobila mandat da započne prekovore o Mm, sporazumu u zračnom prometu sa Omanom. Sad smo imali dva kruga e, pregovora, ali e, vidjeli smo da je znači održivost jedan od europskih prioriteta i mislim da je europska e, zrakoplovna industrija e, ona koja treba tu dati svoj doprinos kako bismo smanjili svoj ugljični otisak i u tom smislu ja sam se pitala sljedeće s obzirom na to da je e, sektor zrakoplovstva globalni sektor i da moramo imati jednake uvjete i u odnosu na treće zemlje razmatrate li e, da uključite i klauzulu o zaštiti okoliša e, koja bi bila u skladu sa zelenim planom u pregovore, odnosno mogući sporazum e, sa Omanom, ali možda i u neke buduće sporazume sa drugim zemljama. Hvala. Hvala lijepa. Euh, kolege, moram... Evo, ja moram ići sada, gospodin Šulc će me zamijeniti, a sada postavljam si pitanje da li eurovinjeta će isto tako biti na e, stolu e, pregovora vezano uz zeleni plan. A drugo, E, kad govorimo o zrakoplovstvu, postavljamo si pitanje što se tiče razine financiranja. U ovom trenutku razgovaramo o ovoj taksi na kerozin e, i e, vidim da devet država o tome upravo razgovara. Drugo, što se tiče paket mobilnosti, moram reći da ćemo nastaviti na tom predmetu. Ulazimo u drugo čitanje sada u ovom trenutku. E, imamo pitanje evaluacije, no u svakom slučaju parlamentarni rad se nastavlja. Dajem vam, e, znači pozdravljam vas i ostavljam vas u dobrim rukama gospodina Šulca. I'm waiting Čekam da me gospodin Šulc uputi.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 Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođo povjerenice što ste danas s nama. E, žao mi je, ali moram se vratiti na pitanje Brennera jer jednostavno ne razumijem. Rekli ste da predlažete da se kao solucija poveća cestarina, međutim ne možete prihvatiti unilateralne regionalne mjere. Ali povećanje cestarine bi bila jednostrana regionalna mjera. E, dakle, i ispričavam se, nisam bila u Tirolu kad ste vi posjetili e, Tirol a, i nisam ništa našla u izvješćima. Koje su to zapravo mjere e, koje ste e, spomenuli sad već nekoliko puta, a niste zapravo elaborirali kako one izgledaju. I želim naglasiti ono što su rekli i ostali kolege u odnosu na alternativna goriva, ona područja gdje možemo E, proizvoditi alternativna e, e, goriva i u Europi i e, na svijetu su ograničena. Dakle, kako to mislite da se alternativna e, goriva mogu primijeniti u prometu općenito ili bismo ih trebali ograničiti na zračni promet? E, hvala, gospođa kolegice. povjerenica će moći ostati malo duže, ali ću vas svejedno zamoliti da se držite vremena. Eto, sljedeća je kolegica Simonis. E, ja ću se vratiti na prava i standarde radnika u zrakoplovnom sektoru, a što je povezano i sa sigurnošću u zračnom prometu. Mislim da je to problem koji nadilazi e, nacionalne e, nadležnosti i trebat će nam europske mjere i konkretne mjere zato što e, radni uvjeti mogu imati izravan utjecaj na sigurnost u zračnom prometu. Pretpostavljam da radite e, sa e, agencijama koje su nadležne za sigurnost u zračnom prometu, ali nisam sigurna da e, je e, to usklađeno sa kolektivnim pregovaranjem koje se odvija u nekoliko kompanija zračnih prijevoznika gdje imamo um, uvjete rada i nejasne uvjete zapošljavanja. Dakle, što ćete učiniti kako biste utjecali i na taj dio kolektivnog pregovaranja i kako biste doveli do toga da ne dođe do distorzije e, i socijalnog dumpinga što se tiče upravo radnih uvjeta. Hvala. Hvala, gospođa kolegice. Sada kolega Molakov. Hvala, gospodine predsjedatelju. Imam e, dva pitanja i E, znam da smo već puno govorili o paketu o mobilnosti, ali ću vrlo kratko postaviti pitanje koje se još nije postavilo, a radi se o spremnosti da se donese ciljana, e, ciljano zakonodavstvo u odnosu na neka pitanja. S obzirom na to da smo sve strastveniji u vezi sa e, zelenim planom, planirate li dakle e, neke zakonodavne akte u prijelaznom razdoblju? I drugo pitanje, e, čuo sam da se e, priprema ovaj zeleni plan u tjesnoj suradnji sa Europskom komisijom. Međutim, postoji još uvijek cijeli niz mjera u okviru instrumenta eh, za povezivanje Europe gdje imamo nedostatke jer mislim da to nije ni blizu naših eh, ambicija i eh, mjera koje predviđamo u okviru transeuropskih prometnih mreža. Hvala kolega i sada kolega iz Bavarske, gospodin Ferber. Hvala lijepa gospođo povjerenice, želim vam zahvaliti na vašim jasnim riječima koje ste uputili ovoga vikenda u Tirolu i drago mi je da imamo povjerenicu koja se osjeća obveznom e, Europskoj uniji i koja stavlja u središte upravo europski interes i mogu podržati samo ono što je rekao e, kolega iz Italije. E, ne možemo smatrati da je od drživo da tirolska prijevozna poduzeća se reklamiraju u Italiji i u Bavarskoj zato što nisu pogođena jednostranim mjerama koja se ne odnose na njih. Znači, stoga vas želim pitati kako kada ćete e, stati na kraj tim unilateralnim mrež, e, mjerama i jeste li spremni poduzeti i e, pravne korake? Hvala gospodine Ferberu, sada kolega Vitanov. komisija na Hvala, gospodine predsjedniče. Napori gospođe Valean i komisije za održivu mobilnost idu u dobrom smjeru, no moramo imati nastavak tih napora govorimo o tome da želimo prijelaz na čisti promet, no istovremeno prihvaćamo da kamioni e, također cirkuliraju i voze prazni. Dobro je promisliti prije donošenja odluka. A drugo, nešto što dopunjava pitanja gospodina Danielsona, e, europsko zrakoplostvo. U istinu, ovih posljednjih godina zabilježavamo nepoštenu konkurenciju, smanjenje uvjeta rada i smanjenje sigurnosti na radu. Komisija u svakom slučaju treba predložiti novo zakonodavstvo kako bismo okončali ove lažne e, ove lažne ugovore. Hvala lijepa e, kolega. E, imamo sada i neka nova lica u ovom odboru i Stoga, kolegica Klam. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju i gospođo povjerenice. Ja ću govoriti rumunjski. E, eto, gospođo povjerenice, želim vam puno uspjeha u ovom sektoru prometa. Imate vrlo ambicioznu agendu i ja ću se osvrnuti na jedan vrlo važan aspekt, a to je potreba da se poduzmuje više mjera kako bismo postigli političke ciljeve za pravednu tranziciju e, kako bismo ublažili socijalne učinke. Postoje mnoge regije u Europskoj uniji gdje imamo poteškoća kao što znate i mnoge građanke i građani unutar Europske unije nemaju pravo nemaju zapravo mogućnost iskoristiti pravo na mobilnost. Kako želite osigurati da tu postoji socijalno uključivanje i tu mislim na sve europske zemlje i sve europske regije? E, hoćete li raditi sa regijama, surađivati sa regijama, hoćete li ih podržati? I Danas e, e, će se e, u okviru Europskog vijeća govoriti i o VFO-u i tu bi me zanimala vaša pozicija u odnosu na instrument za povezivanje Europe koji je vrlo važan instrument financiranja, osobito u pogledu što će nam trebati više investicija u narednim godinama. Eto, i za vas vrijedi da se držite vremena, molim vas lijepo. Sljedeća kolegica je kolegica Nahtigal. Dobro, ispričavam se, to je bila pogreška s moje strane. E, sljedeći govornik je gospođa Verkonen. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođo povjerenice i hvala vam na vašoj prezentaciji. E, mislim da je dekarbonizacija prometa onaj pravi izazov i znamo da je to sastavni dio zelenog plana, da moramo istovremeno osigurati konkurentnost Europe. Vi ste spomenuli nekoliko zanimljivih e, inicijativa tijekom svog izlaganja. Rekli ste da pripremate um, jedan plan za ozelenjavanje teretnog e, prijevoza, odnosno prijevoza robe i mene bi zanimalo kako, koji će tu biti glavni elementi, što će to uključivati. Isto tako ste spomenuli e, koridore za željeznički prijevoz robe i tereta i tu me zanima E, hoće li e, to utjecati na e, naravno mrežu transeuropskih prometnih mreža. Hvala, gospođo Verkonen. Sljedeći je kolega Fernandinho, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i zahvaljujem i povjerenici. Izuzetno je korisno imati ovakvu razmjenu stajališta s vama. To ćemo to bismo trebali učiniti češće. E, imam mnogo pitanja, ali nastojat ću se držati vremena pa ću postaviti jedno pitanje koje mi je doista važno, e, a to je pitanje europske vinjete. E, mi u narednim godinama trebamo se usredotočiti dakle na zeleni plan, na zaštitu okoliša, na borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, postoje određen, postoji jedna mjera koja bi mogla biti vrlo korisna za zaštitu okoliša i e, e, koja bi mogla biti i korisna za sigurnost u cestovnom prometu i, e, međutim to je blokirano u vijeću i ne znamo što je sa tim dosjeom, što će komisija učiniti po tom pitanju. Dakle, mislim da bi trebalo razgovarati s onim zemljama koje su upravo blokirale tu mjeru e, i možemo li se nadati da će doći do dijaloga kako bismo upravo ovu vrlo važnu mjeru doveli kraju. Kolega Fururora, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i gospođo povjerenice. Ja bih se vratio na jednu temu koja je spomenuta na prvom saslušanju, a to e, se odnosi na, na, na regije koje su u najnepovoljnijem gospodarskom položaju. Kao prvo imaju problem nedostatka financijskih sredstva za infrastrukturu, što znači i nedostatak eh, infrastrukture koja bi ih povezivala s drugim regajama. Do 2050. predviđa se da će većina prijevoza putnika e, na e, srednjim udaljenostima odvijati u željezničkom prometu, a mi recimo u e, mojoj regiji Italije nismo povezani izravno primjerice sa sjeverom Europe, a da se ne koristimo zračnim prijevozom. Što dakle misli komisija učiniti u kratkom i srednjem roku po tom pitanju? Zahvaljujem kolega i zadnji E, govornik s naše strane, kolegica Molo. Dobar dan, gospođo povjerenice. Moji komentari su vezani uz udaljene regije u Europi. U narednim mjesecima ćemo imati mogućnost ponovno se pozabaviti nekim pitanjima transeuropskih prometnih mreža. I kada pogledamo određene, određene e, lokalne e, regije, vidimo da imaju problema, nemaju, nisu primjerice e, povezani niti željezničkim, niti cestovnim, niti zračnim prometom. Italija je zemlja koju posjećuje mnogo turista, osobito ljet i kako dolazite do juga Italije, Sicilije, Pulje, Positana i tako dalje ako ne e, putujete autom i pitam se e, bi li znači ljudi koji bi se htjeli koristiti javnim e, prijevozom lako mogli doći u te regije. Dakle, gospođo povjerenice, mogu li računati na vas da ćete iznaći e, neki konkretan plan kako povezati upravo ove udaljene regije i možda biste mogli i posjetiti zajedno sa mnom sve ove regije koje sam posjetila, mogli bismo se koristiti javnim prijevozom pa biste mogli si stvoriti vlastitu sliku. Zahvaljujem svim kolegama. E, eto, gospođo povjerenice, bilo je mnogo pitanja, djelomično i vrlo konkretnih pitanja. E, vjerovatno nećete na sve moći odgovoriti u detalju, ali imamo još malo vremena, e, pa eto, molim vas da zaključite sa svojim odgovorima. I samo još jedna stvar, e, čini mi se da sam još jednu kolegicu zaboravio koju nisam vidio, a to je gospođa Dipani. E, eto, hvala da eto, spontano se još mogu javiti za riječ. E, jedna stvar koju niste spomenuli baš previše je e, željeznička mobilnost. Znamo da e, veći dio emisija u općinama i gradovima e, Europe se generira baš u tim velikim aglomeracijama. I postoje li nekakve smjernice ili plan da se upravo ovaj aspekt uključi u mjere? Znači kakva je vaša strategija da se e, e, gradovima i općinama Europe zapravo nalaže da se po tom pitanju aktiviraju. Eto, zahvaljujem i na ovom zadnjem pitanju i sada izvolite gospođu povjerenice. Hvala u istinu na svim ovim pitanjima. Koja se tiču jako, jako puno područja i tema koje su jako važne za budućnost e, prometa. Mnogi ste govorili o ovom paketu mobilnosti. Znate da je upravo u tijeku postupak i da ne možemo sad zaustaviti zakonodavni postupak. Tomu je tako. Vidjet ćemo što ćemo pronaći u e, procjeni učinka i vidjet ćemo na koji način ćemo ciljati zakonodavstvo da izmijenimo neke stvari. Kad govorimo o direktivi o infrastrukturi za alternativna goriva, treba nam do 2025. godine isto tako ovih milijun točaka za punjenje automobila i jako je izuzetno važno da postignemo pokrivenost, veću pokrivenost i u tom e, smislu ćemo morati i mijenjati regulativu. Trebamo isto tako minimizirati teret za porezne obveznike. Jako je važno da se stvori takva e, mreža za punjenje automobila u okviru postojećeg e, sustava. A mobilnost i zadnje pitanje bilo povezano s tim. Počeli smo sa evoluacijom što se tiče e, paketa za urbanu mobilnost kako bismo vidjeli da li ovaj okvir daje rezultate i odgovara e, potrebama. U svibnju ćemo imati rezultate ovih procjena. Preliminarno Što možemo reći i što je pronađeno je da nemamo dovoljne rezultate u ovom okviru, budući da situacija na lokalnoj razini je vrlo različita. To ovisi o regionalnim vlastima, tako također. A s druge strane nemamo na nacionalnoj razini dovoljne podatke i indikatore. U tom smislu ćemo uključiti u novu strategiju o pametnoj mobilnosti i te dijelove ćemo uključiti u tu strategiju. Ako želite, mi možemo i posebnu raspravu posvetiti urbanoj mobilnosti jer ne mogu sad ovdje pokriti sve, a to je jako važno, važna tema za budućnost. Gospodine Jondan, mi vam e, ćemo vam odgovoriti pisanim putem Uzimajući u obzir e, imamo, e, da imamo odgode, korisnici e, trebaju imati pristup određenim uslugama i u tom smislu su naše službe zaključile da taj projekt treba biti produžen. Mi smo već u kontaktu sa korisnicima i planiramo produljenje. Ali u svakom slučaju ćete dobiti odgovor vrlo brzo. Gospođa Lachente govorila je o temi pravednosti i zapravo e, konkurencija iz trećih zemalja jeste li ovdje ili ne. Da, imali smo povećanje e, dozvola, povlastica za, na primjer, ruske vozače ove godine. Postoji potreba i tijela trebaju također razmisliti o tome na koji način te dozvole koje su nacionalna nadležnost dovode do stvaranja eventualno nelojalne konkurencije za evropske vozače. A sada o prijedlogu dodjeljivanja slotova mislim da sam već rekla da ćemo to analizirati ozelenjivanje pomorskog sektora. Proš, e, poslijepodne imamo također jedan sastanak vezano uz taj tjedan pomorskog sektora. To pitanje je naravno globalno pitanje, u tom smislu moramo i koordinirati sa IMO-om. Moramo zeleniti naše luke, naš promet, pomorski promet. Moramo imati konkretne prijedloge koje će odražavati i viziju za pomorski sektor u budućnosti. I te ETS, zapravo ETS, moramo u tom smislu imati takav sustav na pomorskoj razini i moramo predložiti košaricu mjera. Ponovno e, Brenner mjere u košarici su predmet e, rasprava. Govorimo o izmjeni postojeće uredbe kako bismo smanjili sustav koji dovodi do stvaranja prometnih gužvi. Moramo riješiti i ove čepove na granicama, graničnim prijelazima i to je nešto što moramo riješiti u okviru paketa za mobilnost. To je zabrinjavajuće pitanje, posebno za e, države koje nisu u Schengenu. Tu nije samo pitanje razvoja dovoljne infrastrukture, nego se tu radi i o e, gužvama i rješavanju tih e, cestovnih e, čepova. A sad Brenner, govorila sam o cestarinama. Razgovarali smo već o nekim od ovih mjera. Tu imamo alternativne prijedloge. Imamo sustav e, pametnog upravljanja prometom, e, također digitalizacija koridora kako bi se smanjile gužve, kombinacija cestovnog i željezničkog prometa, isto tako alternativna goriva kako bismo promovirali čistu mobilnost u koridoru. Evo ja to iz svojih bilješ, i e, čitam, budući da kad govorimo o detaljnim raspravama, onda tri strane se moraju dogovoriti o tome što je prihvatljivo u svjetlu brze provedbe. Isto tako imamo i neke smjernice što se tiče ETS-a, povećanje trošarina na dizel u Tirolu, provjere na granicama za migrante, to je nešto što moramo riješiti. Imamo cijeli niz mjera na papiru i stranama smo to i dostavili. Sad trebamo provesti raspravu i dijalog. A nakon što se postigne sporazum, onda ćemo naravno vam se ponovno obratiti. Cestarina za koridor, rekla sam, znači za cijeli koridor, a ne samo za austrijski dio. Moramo imati globalnu soluciju za koridor. a ne sad fragmentiranu soluciju koja bi e, ovisilo koja bi ovisila o zemljama. Gospodin Farber je postavio pitanje vezano uz mjere, moramo ih poduzeti. Sad trebamo vidjeti koji su sljedeći koraci. A sada e, sigurnost na prometu trebamo vidjeti kako se provodi ova opća uredba o sigurnosti infrastrukture i sigurnosti prometa. Mi planiramo također i dodatnu reviziju vozačkih dozvola. I sada Imamo i košaricu mjera kako bismo povećali sigurnost na cestama. Imamo konkretne prijedloge, nije tu sad samo pitanje e, postavljanja ciljeva, nego moramo imati konkretne prijedloge. Mnogi ste govorili o euro vinjeti i zajedničkom jedinstvenom europskom nebu. Mi smo E, o tome razgovarali svaki put kada sam ja sudjelovala na nekakvoj raspravi o prometu. I uvijek se i vinjeta jedinstveno europsko nebo stavljalo na dnevni red. Ali to ovisi u svakom slučaju o e, ministrima. Imamo također izvješće vijeću kako postupati. E, zadnje vijeće pod finskim predsjedanjem e, se angažiralo da će nastaviti s radom na europskom jedinstvenom nebu. A kad govorimo o eurovinjeti, trebamo identificirati koje su to blokade za različite države. No, u svakom slučaju nađemo se e, slažemo se s načelom da moramo imati svojevrsnu euro vinjetu. No, trebamo vidjeti kako se to može provesti u djelo. Nadam se da ćemo otvoriti rasprave pod e, hrvatskim predsjedanjem i nadamo se također da ćemo pod njemačkim predsjedanjem osmisliti plan za eurovinjetu koja će biti prihvatljiva za sve države članice uzimajući u obzir e, osjetljivosti, prakse na nacionalnoj razini tradicije i tako dalje. I eurovinjeta i e, jedinstveno europsko nebo su visoko na našem dnevnom redu rada. A sada proračun. Parlament i komisija su pokazali velike ambicije, a sada nova pregovaračka kutija e, predlaže 34,4 milijarde. No, imamo i tu jedan gubitak što se tiče e, vojnog sektora. S druge strane, s vama dijelim ideju o tome da pregovori se u određenom trenutku moraju zaključati u, zaključiti u okviru CEFA 2. na obzoru 2022. godine. Moramo zaključiti nešto do tog datuma jer odgođivanje rješenja bi isto tako smanjilo ulaganje u prometni sektor. Gospođa Plamb je govorila o koheziji. Poveznica sa VFO-om je važna i tu moramo zadržati financijske e, instrumente koji su prije svega ciljani za države članice gdje imamo e, nedovoljni razvoj infrastruktura, to je više manje na istoku Europe. Tu imamo također košaricu mjera. Mi u svakom slučaju moramo u tom smislu usmjeriti novce kroz različite fondove, posebno kohezijski fond i u tom smislu je jako važno da u okviru VFO-a to na najbolji način prikažemo. Ja sam u svakom slučaju eh, zagovarateljica zaključenja plana za takve države koje kaskaju iza. A kako ćemo e, napraviti to sa e, pomoći gospodina Rikea streamliningom do 2030. godine? Da, situacija je jako teška Počeli su pregovori, no to je jako dobra solucija e, vezano uz rješavanje nekih problema što se tiče infrastruktura. Imamo i kašnjenja i to moramo riješiti. Evo, imamo, e, čuli smo cijeli niz pitanja, moj tim je to zapisao i mi ćemo vam odgovoriti detaljnije E, na takva konkretna pitanja. U svakom slučaju pišite mi e, vezano uz teme koje su izuzetno interesantne za vas. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. U svakom slučaju ću doći onoliko često koliko me pozovete, budući da je ovo jako važan, plodonosan i konstruktivni dijalog za sve nas. Hvala gospođo povjerenice Valeani u ime mojih kolegica i kolega. E, dakle, Hvala što ste došli, e, da smo e, mogli razgovarati s vama o različitim temama. Vi ste dovoljno dugo bili zapravo na ovom mjestu na kojem sada sjedimo mi i mislim da je zapravo za vas e, svakako razumljivo da smo mi zainteresirani za češću razmjenu stajališta. Eto, hvala lijepa i vidimo se sljedeći put. So, ich bitte mal all diejenigen, die jetzt hier links und rechts und in der Mitte in den Fluren stehen. Zamolit ću sve one koji su sad e, ljevo, desno i u sredini, u prolazima, da se stišaju, da zauzmu svoja mjesta i ako nisu zainteresirani za sljedeći dio sastanka, da izađu iz dvorane kako bismo mogli nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. E, Sada ćemo imati razmjenu gledišta sa eh, o eh, europskim eh, trans o transeuropskim prometnim mrežama, ispričavam se, pozdravljam gospođu Pejs i gospođu Trautman i imamo sada sljedeći plan. Obje kolegice će govoriti sedam minuta o svojim temama. Onda imamo naravno e, pitanja koordinatora i zastupnika. Drago nam je što ste danas ovdje i ne želimo uopće gubiti puno vrijeme. Odmah ću vam dati riječ e, da možete krenuti sa vašim izlaganjima. Gospođa Pez, izvolite. Dame i gospodo, doista mi je veliko e, zadovoljstvo što sam vidjela kako se zove ova prostorija, e, jer e, to je bio moj politički idol. Dakle, drago mi je što sam s vama i što ćemo e, razgovarati o e, izazovima u različitim koridorima. Ja se bavim koridorom e, Rajna-Dunav. Radi se o ogromnom koridoru koji povezuje Dunav i Savu E, dakle, e, ovdje e, imamo pred nama veliki broj izazova, puno toga smo uspjeli riješiti u kratko vremeno. U četvrtom plavom, u posljednjem sam slučaj objasnila da je veliki dio koridora elektriciran E, imamo e, naravno e, sekcije između različitih država članica. Govorimo 7% u Austriji, Češkoj i što se tiče vode, veliki dio koridora je klasa 4, E, imamo e, e, naravno sve više i više poboljšanja u Njemačkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i kroz Savu do Hrvatske. Svi, sve, ove sve ove luke odgovaraju sa standardima bazične infrastrukture, međutim još uvijek nemamo alternativna goriva. Što se tiče puteva, 78% su motorni, Međutim, e, u kohezijskom e, dijelu još uvijek ima e, posla. U odnosu na 2018. godinu situacija je sve bolja, ali naravno još nije optimalna, te nije sigurno da ćemo završiti cijelu mrežu do 2030. godine. Od početka samog projekta 2014. godine Imamo 101 projekt, 3,5 milijardi, to smo uspjeli e, do sada e, e, provesti. Siguran transport, 3,7 milijardi, 88% u potpunosti e, novca od koridora ide dakle na e, ovaj e, željeznički dio 141 intervencija ukupno a 33 su dobile potporu. Odlične rezultate imamo u Češkoj i na to sam posebno ponosna. Već smo rekli unaprijed znali kakve će to biti sekcije i one su prekogranične prilike. E, ti su projekti u će biti u potpunosti e, završene između 2020. i 2022. i to na vrijeme. E, u Austriji i u Njemačkoj imamo završetak, završene su neke važne porcije Imali smo puno ulaganja e, prošle godine e, od 26 e, postupaka javne nabave 23 su e, završena. E, također smo završili i e, projekte u Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj i Rumunskoj što se tiču okoliša kako bismo završili buduće projekte za drugu fazu. A nešto o horizontalnim pitanjima. A kao što znate, pregled e, je u tijeku i za mene je važno gledati što se događa sa GNS-om, e, vodene planove, e, vodene tokove kako bismo imali dobru navigaciju. Dakle, taj good navigation status GNS je nešto što će biti revidirano zajedno sa e, prijedlogom za definiciju GNS-a. E, treba uzeti u obzir e, odgovornost država članica, različitih aktera, infrastruktu, onih koji upravljaju time. Što znači GNS? To znači da e, je e, e, dakle navigacija unutar država članica takva da je sigurna, da je pouzdana, da je učinkovita te omogućuje minimum usluga upravo vodenim prometom, a treba dati uzeti u obzir e, karakteristike različitih e, vodenih puteva kao i e, klimatske puteve. Upravo bismo trebali imati takav koridorski pristup u odnosu na GNS. Zaključit ću. Ovi projekti su pokazali da je EU posvećena razvoju ovog pouzdanog sustava E, ovaj pristup u odnosu na koridor je važan jer izgrađuje kohezije među e, državama članicama. Međutim, e, nešto, neke stvari bih htjela naglasiti. Što se tiče kapaciteta apsorpcije, ovaj dio kohezijski traje od 12 do 36 mjeseci. Radi se o jednom vrlo fleksibilnom e, sustavu e, poticaja i dio koji se ne potroši ide na druge e, troškove. Međutim, rezultat takve situacije je da jednostavno i dalje imamo problematične dijelove i da jedan dio nije ostvaren i zbog toga e, e, treba e, to riješiti. Upravo zbog javne nabave dolazi do kašnjenja. To traje četiri godine u prosjeku i to je nešto što trebamo promijeniti. Trebamo imati vrlo stabilni sustav javne nabave kombinacijom privatnih i javnih ulaganja jer ako e, ostanu e, dijelovi koji su e, nerješivi, gdje nemamo protok prometa, rješenje ne možemo naći na razini jedne države. imamo e, različite e, dijelove na kojima e, treba raditi, recimo između Hrvatske i Srbije što se tiče vodenih puteva. Države članice tu trebaju zajednički raditi i djelovati kako bismo osigurali siguran promet i koridor. Hvala lijepa gospođo Pejs za predstavljanje ovog koridora Rajna-Dunav i odmah ću sada dati riječ gospođi Trautman za područje Sjevernog mora i Baltičkog mora. Izvolite. Thank you very much, Mr. President, uh, honorable Hvala gospodine predsjedatelju i hvala e, svima. E, doista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje u e, odboru TRAM sa kolegama s kojima sam i do sada radila. Evo danas počinje rasprava o proračunu i biti će od ključne važnosti, kao što je rekla Karla Bejs, da razmislimo o tri razloga zbog kojih je e, upravo ovaj NSBC koridor važan za našu europsku mrežu. Vidimo da je on od strateške važne za gospodarstvo. Imamo 12 luka, a e, neka su e, najvažnija u na zapadnom dijelu kao što su recimo Rotterdam i Antwerpen. Osim toga, ovaj koridor je od strateške važnosti za obranu i sigurnost te povezuje Baltičke zemlje sa Arktikom, odnosno sjeverom. Međutim, isto tako je važno razmisliti i o zelenom planu i o načinu na koji ga želimo provesti. Za mene je e, mobilnost jedna od najvažnijih e, mogućnosti koje nam pruža mogućnost da ispunimo ambiciozne ciljeve zelenog plana. Dakle, sada smo u trenutku kada trebamo e, poduzeti sve što možemo kako bismo ispunili ciljeve u odnosu na klimatske promjene. Evo sada ću vam prezentirati prioritete ovog koridora. Koji su najveći prioriteti? Kao prvo, e, Rail Baltica, kao što znate, on e, povezuje istok sa zapadom Evropom. Europe. To je e, jedan od najvećih izazova. Zatim trebalo je izgraditi učinkoviti e, željeznički e, poziv e, i to vlakovima od 250 km na sat između Varšave i Talina. 500 km je postignuto, je predviđeno, 70 km je već ostvareno. Već su neke stvari postignute, a nova linija biti će izgrađena e, na prekograničnom sektoru sa Litvom. E, NSB koridor ima doista prioritet jer e, treba jednostavno standard Europske unije prenijeći na baltičke zemlje. Trenutačno nemamo dobru učinkovitost željezničkog prometa, te trebamo e, produljiti ove pruge. Ovo je jedan od dva koridora koja ima najveću morski promet. 27% e, svog e, tereta koji ide kroz, koji prolazi kroz luke 2018. išao je upravo ovim koridorom. E, ti, takve su e, luke e, doista vrlo učinkovite. Neke zemlje u tom koridoru su na prvom mjestu što se tiče ITS-a, alternativnih goriva i digitalizacije. Međutim, potrebno je E, e, koordinirati e, provedbu i to nije uvijek slučaj i nemamo uvijek potpunu interoperabilnost. 39% ulaganja u ovom projektu vezano je za urbane projekte. 58 milijardi eura bi mogli biti izgubljeni u bruto nacionalnom e, dohotku kao i 220 e, tisuća poslova do 2030. E, godine ukoliko ovo ne ostvarimo. Evo ovdje vidite napredak u izradi ovog koridora vidimo na koji način e, su e, napredovala ulaganja u koridoru. Vidite broj zemalja e, po zemljama članicama. Njemačka je prva, druga je Poljska koja je sudjelovala u brojnim projektima što se tiče produljenja željezničkih pruga a vidimo ovdje i druge zemlje koje su doista sudjelovale u ostvarenju ovih projekata. 657 projekata je ostvareno u ovom NSB koridoru, a oni vrijede 110 milijardi eura ulaganja. Oko 35% ovih investicija vezani su za projekte koji izravno e, doprinose ispunjavanju standarda uredbe TNT. 23% projekata na ovom popisu e, su dovršeni e, već sada, a 65% trebali bi biti dovršeni do kraja 2025. godine. A sada možemo nešto vidjeti o produljenjima i proširenjima ovog koridora od 2021. Sa stupanjem na snagu nove uredbe CEF upravo će ovaj koridor biti proširen. Od Helsinkije do Lule u Švedskoj, od Berlina e, do Šecin luke u Polskoj i od Magdeburga e, kroz ukrajinsku granicu e, preko do ukrajinske granice preko e, Katovice. Tu imamo različite razloge i strateške, ali i pitanje uvoza i izvoza sirovina. Sada nešto o koridorima koji omogućuju pametan i održivi promet. E, dakle, preko ovog koridora zapravo poboljšavamo e, promet u Europi. Oni doprinose e, ciljevima Europskog zelenog plana tako što razvijaju infrastruktura koja je moguća i potrebna za izmjene. Kako to možemo postići? Tako što imamo bolju mobilnost, E, vezanosti između e, vode i e, željeznica i to omogućava jedno globalno upravljanje prometom na nacionalnoj, regionalnoj i supranacionalnoj razini. Tu se naravno primjenjuju nove tehnologije, digitalna rješenja, koridori mogu biti dobro rješenje za preko e, granično e, prometovanje i e, ovo je dobar primjer kako ne bi došlo do rupa u mreži. Htjela sam vam reći da ćemo vrlo skoro imati jedan forum o e, Rail Baltica e, koji će se održati 5. ožiljka 2020. I doista ste e, pozvani svi na ovaj forum jer tu ćete vidjeti kakva je točno situacija s ovim projektom Rail Baltica. Hvala na pozornost. E, draga gospođo Trautman i gospođo Pejs, zahvaljujem na vašim izlaganjima. Imamo sada priliku za zastupnice i zastupnike da postave pitanja. Započet ćemo sa koordinatorima koji su glasnogovornici klubova zastupnika za ovaj odbor. E, koordinatori imaju na raspolaganju tri minute, a započet ćemo sa EPP-om i gospođom Taler. Hvala. Hvala na prezentaciji. I mene doista zanima napredovanje sektora željezničkog prometa. Pa ću stoga postaviti pitanje koje se odnosi na vas obje. Smatrate li da u vašim koridorima postoji ikakva konkurencija u odnosu između... Oprostite, možete malo prečekati jer imamo neki problem sa prijevodom, ispričavamo se. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber Ispričavamo se na prekidu, imali smo malih tehničkih problema, eto još jednom ću te zamoliti da započneš sa svojim izlaganjem. Nema problema, hvala lijepo. Dakle, hvala e, na prezentacijama i e, obavljenom poslu. Kao što sam rekla, ono što me doista zanima to je e, željeznički sektor i kako najbolje iskoristiti potencijal koji postoji u njemu. Pa vas pitam, vidite li da postoji nekakva konkurencija između željezničkih željezničkog dijela e, posla e, u odnosu na vaše koridore. Što možete učiniti za potaknuti takvu konkurenciju? E, kakav postotak prometa se može prebaciti sa cestovnog na željeznički promet s obzirom na kapacitet tog prometa? dakle e, željeznički promet je jeftin i e, doista pristupačan. Pa možete li nam reći e, kakva je situacija što se toga tiče na vašim koridorima? Hvala gospođo Taler i sada za SID gospodin Denilc, izvolite. Uh, and also thank you for the two presentations of the Hvala na ovim prezentacijama koridora. Što se tiče e, Rajne i Dunava, imam e, dva pitanja, a naročito se tiču u odnosu na, na vodene puteve. E, možete li nam objasniti gdje su tu najveći problemi na Dunavu? kako e, bi se osigurala dobra navigacija Dunavom e, tijekom cijelog tog vodenog puta. I drugo, e, što može EU učiniti kako bi se upravo u vodenom prometu više koristila ova nova goriva. A što se tiče NTS-a, Dakle, to je 7 i 8%, ako sam dobro shvatila, odnosno na željeznički promet. Što je perspektiva po vama kako bi se poboljšao, kako bismo više imali željezničkog prometa u oba koridora? Zahvaljujem. Ja ću, nažalost, Morate izaći iz, e, sa sastanka. E, zahvaljujem što ste s nama. Nadam se da ću se vratiti na vrijeme da čujemo odgovore. Ako to nije slučaj, moje kolege će to čuti i čuti ću od njih e, što ste rekli. Hvala kolega Denilc i sada kolega Kim. Hvala gospodine predsjedatelju. Pozdravljam dvije koordinatorice. Imam pitanje općenite prirode za obje. S obzirom na vaše uloge i na temu kojom se bavimo i e, bavimo se sa dva koridora koja su tehnički govoreći različiti. Pa bih sada htio nešto od vas čuti jer već nekoliko godina radite na terenu. E, koje su to poteškoće zbog kojih ne idete naprijed? Kako biste ih vi klasificirali? Ja vidim četiri teme i to ne idem redom. A vi ih možda stavite po prioritetu, klasificirajte ih e, u odnosu na to koje, što vam najviše smete. Dakle, ono što e, ja vidim, to je prvo nedostatak financijskih sredstava, zatim e, problem sa tehničkom potporom u različitim državama članicama, treće, složenost administrativnih postupaka. I četvrto, razlika politika ulaganja između različitih država članica te poteškoća u odnosu na prekogranične projekte. Dakle, kakvi su ti problemi? Koji su najveći problemi? Financijski, tehničke prirode, političke prirode ili jednostavno e, ova pitanje e, prekogranične suradnje? Još jedno pitanje. Rajna Dunav, ovaj koridor, GNS. Dakle, potvrda o e, plovil, mogućnosti plovidbe. Smatrate li da je e, moguće uspostaviti e, GNS od 100%. Drugo, smatrate li da će klimatski događaj ili recimo nedostatak vode nešto što bi moglo značajno utjecati na e, ove vodene tokove u vašem koridoru. A što se tiče ovog drugog koridora na sjeveru Baltika, možete li nam reći kakve poteškoće postoje, poteškoće u navodnike, u odnosu na prekogranične strukture, e, u odnosu na transbaltički dio koridora. Hvala kolega Rike. Sljedeći na mom popisu za zelene je kolegica Depane. Izvolite. Jesam dobro izgovorio? Odlično ste izgovorili de Parne Grunberg. To je zapravo njemačko-francuska vježba. Evo, za početak e, zahvaljujem na izlaganjima. I e, prije svega e, mobilnost je naravno okosnica europske integracije Iz toga je važno i zanimljivo pogledati točno koji su koridori i kako su sastavljeni i stoga vam zahvaljujem na vašem radu. S obzirom da s novom komisijom e, imam i e, s ovim e, novim zamahom imamo dva velika prioriteta, to je zeleni plan i smanjivanje emisija i naravno suzbijanje krize mobilnosti, onda je moje pitanje Imamo li sada nove prioritete? Jesmo li ponekad zapravo uzduž koridora procjenjivali koje ćemo projekte e, odobriti na temelju e, drugih kriterija nego što će to sada biti slučaj? I e, još dvije napomene u odnosu na projekte kao takve. Kao što, kako ćemo u e, budućnosti e, primjerice ocjenjivati velike projekte? Imali smo primjer, na primjer projekt Stuttgart 21 e, gdje se potrošilo 180 milijuna eura koji će na kraju koštati 8 milijardi eura Jesu li to smisleni projekti ako znamo da imamo druge manje projekte koji su možda e, važniji? Znači, trebamo li drugačije postaviti prioritete i to u smislu pitanja gospodina Rikea, e, koji su dakle problemi kod takvih velikih projekata? Jesu, to, jesu li to administrativni problemi ili problemi investicijske prirode? U što bismo dakle trebali uložiti naš novac. E, isto tako imamo pitanje vezano uz zeleni plan. Ako podržavamo projekte kod kojih vidimo da postoji sukob između željezničkog i cestovnog prometa, tu posebno mislim e, primjerice na e, onaj koridor između Bavarske i Češke, tu se Deutsche Bahn odlučio zapravo smanjiti željeznički promet i ponuditi prijevoz autobusima i tu zapravo imamo novi prioritet. I to je naravno onda problematično i za prijevoz robe i za noćne vlakove. E, dakle, kako procjenjujete zapravo e, tu situaciju i onda primjerice imamo još dva sukoba u području bioraznolikosti koje želim e, spomenuti, gospođa Pejs. to je sukob da primjerice ulažemo u plovne puteve na Dunavu a time istovremeno uništavamo tamošnji ekosustav. I imamo li tu novu procjenu situaciju ili ostajemo e, kod ovih projekata koje imamo za sada? I za vas, gospođo Trautman, e, pitanje u odnosu na bioraznolikost, konkretno što se tiče pograničnog područja između e, Poljske i Litve. Tu još imamo netaknute šume koje su zaista vrlo raznolike, Eh, i možda bismo i tu trebali nanovo procijeniti kako ćemo se odnositi prema tim koridorima s obzirom na nove prioritete komisije. Zahvaljujem unaprijed na odgovorima i eh, želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala. Ähm, Hvala kolegice. Budući da e, klubovi GUE, ECR i e ID nisu prijavili pitanja, predlažem da sada još prijeđemo na pitanja svih ostalih pojedinačnih zastupnika i zastupnica i onda imamo krug odgovora. Sljedeća kolegica koja je na mom popisu je kolegica Teks. Hvala lijepa. Govorit ću nizozemski i obratit ću se naravno e, gospođi Pace kako bi se ona malo i osjećala kao kod kuće. E, iz mjesta iz kojeg ja dolazim građanke i građani mi govore o tome da postoje problemi u e, slučaju da će se povećati sredstva za CEF, ali će se sredstva za TNT zapravo staviti na raspolaganje te godinu dana kasnije. To znači u praksi da će u prvim godinama novog proračunskog razdoblja za CEF već biti potrošena sredstva. E, to su e, regije koje su unutar revizije dodane, ali one onda zapravo neće profitirati od ovih sredstava. Jeste li o tome već razmišljali? Imate možda već kakvih rješenja. Hvala lijepa. Sljedeći je kolega Berensen, izvolite. Hvala. Hvala o vama objema za uvide i izlaganja. Mm, moje pitanje bi bilo više vezano uz vašu ulogu kao europske koordinatorice, jer uz našeg izvjestitelja gospodina Rikea pregovaramo e, sa vijećem o dosjeu pametnog e, TNT-a koji bi trebao ubrzati prekogranični promet i e, druga pitanja i tu zapravo e, gledamo i kakva je uloga europskih koordinatora i želio bih znati koja je vaša trenutačna e, vizija o vašim e, ulogama i kako se zapravo vaše pozicije mogu osnažiti, e, naravno imajući na umu načelo subsidijarnosti, e, dakle kako možemo ojačati vašu ulogu kako biste u prekograničnim kontaktima ubrzali postupke. Zahvaljujemo i na tom pitanju i sljedeći je gospodin Gizeke. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i hvala gospođi Trautoman i gospođi Pejs. E, zeleni plan je glavna tema trenutačno i mislim da je upotpunjavanje transeuropskih prometnih mreža zapravo um, doprinos tom zelenom planu i sad si moramo postaviti pitanje kako možemo biti brži i bolji. I gospođo Pejs, kad čujem što ste vi rekli, moram zapravo primijetiti da upravo postupci uh, javne nabave koji traju četiri godine su neodrživa situacija, to je puno predugo, postoje inicijative da se takvi postupci ubrzaju, postoji tu inicijativa konkretno gospodin gospodina Sefkovića da se ubrzaju ti postupci. Možemo li dakle preko europskog ubrzavanja planiranja utjecati na to da ubrzamo postupke i na nacionalnoj razini? Naravno da je sve povezano s novcem i e, čini se da oni koji su uključeni tu nisu optimistični. Mi u parlamentu tražimo 1,3% BDP-a da se ulaže upravo tu, ali mislim da zapravo države članice još nisu shvatile koliko je važno upotpunjavanje trans transeuropskih prometnih mreža. Tu moramo tjesnije surađivati. Imam još jedno tehničko pitanje. Spomenuli ste GNS, gospođo Pejs. Sjećam se godine 2005. Što se tiče unutarnjih plovnih puteva, e, uveli smo informacijski sustav za rijeke. I to se sad postavlja pitanje treba li upravo taj sustav aktualizirati. A za gospođu Trautman, što se tiče e, željezničkog prometa u Baltiku. hoćemo li biti tu e, e, sposobni na vrijeme završiti projekt do 2023. kako je to vremenskim planom e, predviđeno? I zahvaljujem vam na, na vašem vrlo, vrlo važnom radu. Hvala gospodine Gizeke. Sljedeći je gospodin kolega Delunda. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih e, rekao nešto o pitanju upravljanja. Postoji naime razlog zašto imamo koordinatore za ova pitanja. Tu imamo prilično dugu predpriču cijele ove teme. Naravno, e, politika upravljanja željezničkim prometom tom je u nadležnosti nacionalnih država. Imamo pitanje dodjeljivanja termina e, za e, željeznički promet i e, mislim da je pitanje bolje koordinacije ono što je važno, a mene zanima koji su politički instrumenti koji biste mogli iskoristiti u tom smislu. Što je vama potrebno kako biste mogli ubrzati e, e, svoje postupke, znači koje dodatne instrumente trebate i što biste zapravo vi kao koordinatori mogli učiniti kako biste poboljšali upravljanje na europskoj razini? Treba nam neki neki e, drugi instrument osim možda ovog sustava upravljanja željezničkim prometom na razini Europe e, kako bismo bolje koordinirali investicije u infrastrukturu na e, području cijele Europske unije. Dakle, što možemo učiniti da poboljšamo situaciju? Sjeća je kolegica. Hvala koordinatorima govorimo sada o vrlo važnim europskim e, prometnim mrežama koje su ključne za naše unutarnje tržište, ali i za našu konkurentnost i za to da dekarboniziramo naš promet. I čini mi se da ne možemo biti vrlo optimistični u odnosu na današnje Europsko vijeće kada go, gdje se raspravlja i pregovara o e, dugoročnom e, financijskom planu o VFO-u i koji zapravo predviđaju e, rezanje sredstava upravo u našem sektoru. I želio bih čuti od vas u kojoj ste mjeri vi optimistični što se tiče postupka provedbe. Kako vi vidite glavne izazove? Je li to pitanje financiranja, a čuli smo da u nekim drugim zemljama e, same države članice imaju e, problema sa postavljanjem prioriteta u odnosu na odobravanje projekata i da imamo problema u postupcima javne nabave i tako dalje. Dakle, gdje vi vidite glavne izazove za provedbu ovih koridora? i e, također bismo željeli znati kako bismo mi mogli podržati vaš rad kako bi se posao obavio brže Znamo e, isto tako da se predviđa proširenje nekih koridora. Ja sam iz Finske i zato, smo vrlo zato sam vrlo sretna da govorimo o e, sjevernom proširenju, zato što Finska do sad nije bila zapravo upravo tu na toj karti predviđena. Ali postoje li tu neki drugi elementi koje bi trebalo dodati tim koridorima sada kad već provodimo reviziju koridora? Hvala lijepa. Hvala. I e, zadnji na mom popisu je kolega e, Salini iz EPP-a. Izvolite. Hvala. Ja sam upravo došao e, sa rasprave u drugom odboru i tamo smo razgovarali o zaštiti industrije i zaista me zanima ovo pitanje jer e, tijekom ove rasprave e, komisija nam je održala lekciju u smislu kako bi se trebala tumačiti e, njihova uloga i kako bi zapravo trebalo jasno slijediti E, pravila VTO-a. Ali Italija i Europa e, je sve manje konkurentna, imamo sve manje radnih mjesta i sve se više borimo sa time da se natječemo na globalnom tržištu. I sada, uzimajući u obzir da se e, u velikoj mjeri globalna e, gospodarstva mijenjaju. Mislim da se ne bismo trebali samo usmjeriti u današnjoj raspravi na zeleni plan, već bismo se trebali usmjeriti na budućnost Europske unije unutar globalnog tržišta. Govorimo naravno o transeuropskim e, prometnim mrežama i u tom pogledu želim postaviti sljedeće pitanje mi moramo e, shvatiti, e, e, odnosno mi moramo moći shvatiti jer možemo biti ambiciozniji. Ako sada govorimo o proračunu, onda vidimo da nismo baš dovoljno ambiciozni i ako pogledamo instrument za povezivanje Europe, onda su povratne informacije upravo nezadovoljavajuće. Čini se da postoje snage unutar Europske unije koje bi zapravo voljele da Europska unija nazaduje. Dakle, Pogledamo li pravila TNT-a, možemo li dopustiti javnim tijelima da budu ambiciozniji i hoćemo li biti posvećeni daljem razvoju tih koridora kroz e, snažne investicije u infrastrukturu i to je ono što građani i građanke žele. Hvala lijepa. Nema daljih pitanja e, od strane zastupnica i zastupnika, tako da ću riječ dati kolegicama Pejsi i Trautman da se osvrnu na pitanja koja su postavljena. Mislim da bi bilo najbolje da svaka odgovori na svaka za sebe, jel? što se tiče uh, konkurentnosti u uh, mom koridoru i što se tiče željezničkog prevoza robe. Znači prvo trebamo željeznički uh, promet i zato upravo u kohezijskim zemljama nastojimo um, zatvoriti ove nedostatke, odnosno popuniti rupe u željezničkim trasama i rutama. Što se tiče um, kašnjenja, mislim da konkurentnost nije najveći problem u kohezijskim zemljama, to su u mom koridoru šest zemalja. Znači konkurentnost nije moja prva briga. Moja prva briga je željeznica i mogućnost da ljudi dođu s točke A do točke B. To je zapravo moja prva i najvažnija briga i interes u ovom trenutku. A kasnije, naravno, imamo različita poduzeća koja će se koristiti jednom trasom i onda možemo razgovarati o konkurentnosti. Ali prvo nam je potrebna uopće izgradnja infrastrukture. Onda imam e, gospodina Danielsena, E, gdje su glavna uska grla? Pa eto, ako to e, gledamo iz perspektive Strasbura do Konstanca primjerice, onda imam tu dva, e, dva glavna izazova. Prvi je klima mi e, imamo i dalje e, periode gdje je nizak vodostaj, ne samo na Rajni, već i na Savi i, e, i na drugim rijekama. Znači, klima je velik problem zato što imamo vrlo niske vodostaje. Mi možemo svašta kontrolirati, ali ne možemo kontrolirati vrijeme u ovom trenutku ne možemo dakle posve riješiti ovaj problem. E, e, postoji još jedan projekt Straubing-Wilshofen e, gdje za sada ne vidimo kako će se tu situacija razvijati u budućnosti dakle neće biti u potpunosti moguće iskoristiti poveznice između Rajne, Majne i Dunava. Nadalje, Problem je sljedeći. U nekim kohezijskim zemljama imamo određene političke nestabilnosti. i Onda je nemoguće za koordinatora otići u zemlju koja, na primjer, nema ministra. E, jer, naravno, moram moći s nekim razgovarati. Ja sam, do, ako dođem u zemlju, dolazim tamo sa nekom svrhom i ciljem. To je, dakle, još jedan problem. Mm to su dakle glavni izazovi ili uska grla. E, što se tiče alternativnih goriva, to je zaista izazov. I ne samo zato što nitko ne želi ulagati u alternativna goriva, već i zato što e, vam je za to e, potreban određeni broj brodova, potreban vam je određeni broj klijenata, znači morate imati brodove koji će e, zaista iskoristiti i kupiti ta alternativna goriva. I e, to je znači sve međusobno e, povezano. Ako naravno riješimo problem infrastrukture i plovnih puteva, odnosno plovnosti vodnih puteva, onda će doći alternativna goriva na red. Čim E, države članice, pa i moja e, država razumiju da RTMS infrastrukturu čini sigurnijom, e, bržom i e, da je to e, skupo, ali isplativo, onda će se stvari poboljšati. Znači, dokle god e, ljudi ne svate koristi od ovog sustava upravljanja europskim željezničkim prometom, to neće biti slučaj. Gospodin Rike, vi ste rekli nešto o postavljanju prioriteta, a nisam sigurna jeste li to pitanje uputili meni ili moje kolegici. Možete li to ponoviti? Pitanje je bilo upućeno objema. Da li smatrate da su vaše najveće, e, najveći problemi financijske, administrativne ili političke naravi? Uh, Imamo različite e, kriterije koje određeni projekt treba e, ispuniti. Znači, uvijek moramo e, prioritizirati i novac je uvijek dio e, jednadžbe, znači uvijek imamo nedovoljno novaca. E, što je donekle možda i dobro, zato što inače ako imate previše novaca onda možda krivo prioritizirate. Nikad nemamo dovoljno sredstava zapravo, ali nema novca bez kraja. Što se tiče postupaka, to jest e, problematično. E, ako primjerice pogledam e, javne natječaje i postupke javne nabave, onda će, možemo vidjeti da je Europska unija 2014. uspostavila novi postupak za javne natječaje. Međutim, E, čini se na prvi pogled da taj postupak treba pojednostaviti stvari. Međutim, iza toga se krije toliko e, birokracije i administracije da je to za neke države zaista problematično i onda one kasne dvije do četiri godine. I bilo je tu još jedno pitanje e, može li se to ubrzati. Ja mislim da smo sa svim zemljama s kojima surađujemo um, uspjeli naći rješenja upravo za, za te probleme. Neke su države same uspjele ubrzati e, te postupke. i e, uspjeli su ubrzati postupke u javnim natječajima i tu se može postići razlika od dvije godine, što je fantastično. Mislim da je e, javna nabava ono što u sljedećoj fazi neće biti najveći problem. Dala bih e, riječ kolegici, ali mislim da je bilo još jako puno pitanja. Ne znam sad jesam li na sve odgovorila. Hvala u istinu. Govorit ću na francuskom kako bi e, bolje sažela svoje odgovore. Prvo pitanje vezano uz željeznicu. Željela bih reći da sada u ovoj fazi očekujem da s istim interesom i važnošćom analiziramo e, promet, željeznički promet i promet putnika. Moramo u svakom slučaju povećati E, željeznički promet jer možemo imati tu itinerere e, duge itinerere gdje onda možemo i određene kamione staviti i na e, vlakove. Znači imamo mogućnost spajanja različitih luka i platforme za teretni promet u e, različitim dijelovima Europe. Drugo sad logističke platforme. Govorimo puno o infrastrukturi, moramo prije svega govoriti o gospodarstvu, o tokovima i o profitu vrijeme za e, infrastrukture treba biti brzo jer što ćemo to duže obavljati imat ćemo manje profita. U svakom slučaju imamo u tom smislu e, koridori su e, ubrzivači gospodarstva to, na primjer, vidim na e, koridoru Sjeverno more Baltik. Mi smo ovaj e, koridor prije svega smatrali kao gospodarski koridor. Tu smo mobilizirali različite tvrtke. Ulagali smo u luke. E, Hamburg isto tako, na primjer, je odlučio da investira u Taljinu. U tom smislu smo imali investicije jednih luka u druge luke. Vidimo da ovaj koridor u ovom trenutku je integriran ekonomski to je jako dobro postignuće. Drugo, u svakom slučaju moramo imati strategiju ubrzavanja. To bi dovelo do bolje konkurentnosti, no isto tako bi značilo da simultano ostvarimo više gradilišta i projekata. Na primjer, Rail Baltica istovremeno radimo željezničku infrastrukturu i e, mostove i to je konkretan prijedlog. To nam omogućava da se pridržavamo rokova i ubrzamo realizaciju. To je važno za vjerodostojnost vizavi građana, no isto tako i da pokažemo dokazima da je ova politika u svakom slučaju jako korisna. A sada nešto o prioritetima. Danas u istinu E, imamo tu problematiku financiranja, no s jedne strane razina subvencija e, i e, potpora je nešto što je izuzetno važno, no moramo naći i druge vrste ulaganja kako bismo imali taj miks. U tom smislu moramo tu e, metodu provesti u djelo. Kad govorimo o drživom financiranju, onda e, je to isto tako e, nešto što ovisi o održivosti naših odluka te odluke moraju biti koherentne do realizacije 2030. godine. Ja smatram da u današnjoj raspravi to nije dovoljno uzeto u obzir, a u ovom trenutku se smanjuje e, omotnica za e, vojnu mobilnost i CEF. U svakom slučaju za velike projekte moramo imati prikladno upravljanje za Rej Baltika, to vidim, to je dobar e, primjer i tu imamo najveću poteškoću u tome da e, određene države gledaju na tu infrastrukturu kao nacionalnu infrastrukturu, znači u dijelovima, ne kao jedan kontinuum. Važno je u svakom slučaju da e, uvijek govorimo o dodatnoj vrijednosti tih projekata na europskoj razini između Poljske i Litve. Postoje isto tako i šume i močvare koje su jako važne za bioraznolikost. To je uzeto u obzir. U Poljskoj vijeće znanstvenika je podržalo realizaciju te infrastrukture. No naravno moramo u svakom slučaju uzeti u obzir sve mjere zaštite flore i faune. Željeli smo da istovremeno e, napredujemo na ruti e, zajedno sa zaključenjem okolišnih e, aspekata. A kad govorimo o koordinatorima, što možete napraviti drugo da nam pomognete i pružite nam podršku? Možda da širite naše rezultate Danas imamo mogućnost e, da se obraćamo ministrima državama članica, e, ministrima država članica, e, čelnicima vlada i tako dalje oni donose odluke i ta, to prenošenje informacije je izuzetno važno. Koordinator, koordiniranje na razini zastupnika, to sam vidjela na Rail Baltica, je nešto što je izuzetno važno i bilo je okrunjeno uspjehom. Dakle, e, jako je važno da s jedne strane prenosite informacije, da i zajedno surađujete kako bi onda podržali određene projekte. <clears throat> Äh, Hvala lijepa na ovim sveobuhvatnim odgovorima i moram se ispričati što nemamo dovoljno vremena. Vidim da imate još vremena dvije minute i vidim da imate e, još i na što odgovoriti. Izvolite. E, gospođo Depane, vi ste govorili o novim prioritetima i zelenom planu. Naravno, to je novi prioritet i nećemo moći to ne uzeti u obzir u sljedećem razdoblju i mislim da će to biti veliki izazov. Što se tiče Študgarta, reći ću jednu stvar o Študgartu. Mi nismo platili za kolodvor, već samo za željezničku prugu i sve ostalo je na državama članicama, odnosno na gradu. Dakle, mi smo uložili u prugu i mislim da je to ono što smo uvijek i činili, zato što se tu radi e, o gradskom projektu što se tiče sukoba između željezničkog prometa i cestovnog prometa u Bavarskoj i Češkoj pograničnom području, mislim da tu ne postoji sukob, mislim da ubrzavamo stvari, da projekt teče dobro i njemačka vlada je od velike pomoći u tom pogledu e, što se tiče onih projekata koje bi trebalo realizirati. E, što se tiče utjecaja Um, unutarnjeg uh, vodnog prometa uh, na Dunav. Naravno da postoji utjecaj, ali uh, postoje različiti utjecaj na okoliš i čini se da ipak um, plovidba ima manji utjecaj od primjerice zračnog prometa. E, za vaše zadnje pitanje tu moram pogledati e, neke izvore da odgovorim. Mi nismo e, znači zaduženi za razgovore o proračunu o kojima se danas o kojem se danas pregovara. Što se tiče uloge koordinatora i kako možemo ubrzati postupke osobite u, osobito u kontekstu e, prekograničnom, da, mi bismo kao koordinatori e, trebali biti oni koji to čine. U Bugarskoj i Rumunjskoj smo pokazali e, da zajedničkim snagama možemo određeni programe provesti u djelo, Znači da možemo nešto učiniti kao koordinatori. Gospodine Falk, što se tiče ozelenjavanja i e, postupaka u odnosu na CEF, e, uvijek naravno ulažemo u tom smislu. Hvala lijepa. Hvala što ste došli na ovim sveobuhvatnim odgovorima. Nažalost, ovdje u Europskom parlamentu je tako da nikad nemamo dovoljno e, vremena. E, vama je to poznato, bili ste zastupnica u Europskom parlamentu i eto sad mi imamo još jednu točku dnevnog reda prije nego što idemo e, na stanku za ručak. Dakle, još jednom zahvaljujemo na ovom E, na ovoj raspravi. E, što se tiče sljedeće točke dnevnog reda, to je razmjena gledišta s Europskom komisijom u budućem odnosu EU-a i Ujedinjene kraljevine i sada moram zamoliti sve vanjske sudionike e, zato što će ovo biti točka dnevnog reda o kojoj ćemo raspravljati pod isključenjem javnosti. Znači, vanjski sudionici su oni koji nemaju propusnicu